ima za, zahtjev za izmjenu Markus Precu iz odbora za mjerenje emisija u automobilskoj industriji umjesto Georga Majera je imenovan. Dakle, to je u zapisniku sjednice objavljeno do usvajanja zapisnika. Dakle, imate